Otvaramo sjednicu. Počet ćemo sa objavom rezultata glasanja o četvrtom paketu amandmana na zajednički predlog za rezoluciju u usklađenom djelovanju EU-a u borbi protiv pandemije COVID-19 i njezinih posljedica. Rezultati bi se trebali pojaviti na zaslonu. Amandman 53 je odbijen. Amandman 54 odbijen. Amandman 76 odbijen. Stavak 43, prvi dio usvojen, drugi dio usvojen. Amandman 48 usvojen, amandman 77 odbijen, amandman 24 usvojen, stavak 45 usvojen, Amandman 18 odbijen. Amandman 17 odbijen. Amandman 25 usvojen. Amandman broj 8 usvojen. Amandman broj 9 usvojen. Amandman broj 78 odbijen. Stavak 51 prvi dio usvojen. Stavak 51 drugi dio usvojen. Stavak 51 treći dio usvojen. Amandman 30 usvojen. Amandman broj 1 odbijen. Stavak 52 prvi dio usvojen stavak 52 drugi dio usvojen 52 treći dio usvojen 52 četvrti dio usvojen amandman 53 prvi dio usvojen 53 drugi dio usvojen 55 prvi dio usvojen 55 drugi dio usvojen. Amandman broj 22 usvojen. Uvodna izjava B usvojena, amandman 31 odbijen. Dakle, sada ćemo preći na prvo glasovanje za danas. Glasat ćemo o amandmanima na sljedeće dokumente. Posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti pri uporabi europskih strukturnih investicijskih fondova. Uvođenje posebnih mjera kao odgovor na krizu izazvanu izvijanje bolesti COVID-19 posebne mjere za uplađavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture. I posljednji medicinski proizvodi. Glasovanje će se vršiti po istom postupku kao i jučer. E, mislim da sada to vrlo dobro radite. Prvo glasovanje će biti otvoreno sada do 10 sati, dakle otvara se glasovanje, do 10 možete glasati. Rezultati će biti objavljeni u 12.30. Današnji glasovi će biti bilježeni pojedinačno. Članovi mogu provjeriti glasove, rezultate glasovanja tako što će provjeriti dokument koji će danas biti objavljen na internetskim stranicama za plenarnu sjednicu. Vidimo se ponovo ovdje na plenarnoj sjednici u 12.30 i tada ćete čuti rezultate prvog glasovanja. Hvala lijepa. Il presidente. Ciao Marko. Buongiorno, buongiorno. Dobar dan svima. Dobrodošli. Nastavljamo sjednicu. Rezultati prvog glasovanja su sljedeći. Glasovanje o amandmanima. Nula, nula, jedan, amandman jedan, odbijen. Amandman 2 odbijen. Amandman 3 odbijen. dosije o uporabi strukturnih i investicijskih fondova. Prvi amandman odbijen, drugi prihvaćen. Amandman 0093, amandman 1 odbijen, amandman 9 prihvaćen, amandman 2 odbijen, amandman 10 prihvaćen, amandman 11 prihvaćen, amandman 3 odbijen, amandman 12 prihvaćen amandman 13 prihvaćen, amandman 14 prihvaćen, amandman 4 odbijen, amandman 15 usvojen, amandman 5 usvojen, amandman 6 usvojen, amandman 7 usvojen, amandman 8 usvojen, Amandman 16 odbijen. Glasovanje o um, amandmanu 9820 medicinski proizvodi. Amandman 1 usvojen. Amandman 2 usvojen. Amandman 3 usvojen. Amandman 4D usvojen. To su bili rezultati. A sada drugo glasovanje i konačno glasovanje na nacrt izmjene proračuna 1, nacrt izmjene proračuna 2, mobilizacija instrumenta za fleksibilnost 2020, mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti pri uporabi strukturnih i investicijskih fondova, uvođenje posebnih mjera kao odgovor na krizu izazvanu izbijanjem COVID-19, posebne mjere za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture i medicinski proizvodi. Na posljedku glasanje o zajedničkom prijedlogu rezolucije o usklađenom djelovanju EU-a za borbu protiv pandemije COVID-19 i njegovih posljedica. Glasovanje traje od 12.30, odnosno od ovoga trenutka pa do 13.30. Otvaram glasovanje. Proglašenje rezultata je u 16 sati. Hvala. Hvala.